am 26. 26 eh, eh, sjednica prekinuta 26. studenog ovim se nastavlja zapisnici protekle sjednice stoje vam na raspolaganju imali primjedbi Gospodine Gerike, izvolite. Cijenjeni gospodine predsjedniče, naš dnevni red predviđa glasanje i nekoliko rasprava. Ništa od toga nije hitno. Ja predlažem da se da ova sjednica bude e, odgođena jer e, je nepotrebna. U redu to uzimamo na, primamo na znanje, bit će stavljeno u zapisnik. Da li ima primjedbi na e, zapisnik od prošle sjednice? Nema, onda time smatramo taj zapisnik usvojenim. Dame i gospodo, nadležne poljske vlasti obavijestile su me o izboru gospodina Česlava Hoka i Slavomira Klozovskog e, što stupa na snagu 27. E, studenog 2015. umjesto zastupnika e, Grabarčika i Jakijevića. E, ja im želim dobrodošlicu